D'abord, on va Dakle, najprije ćemo usvojiti dnevni red. Izvjestitelj gospodin Mato je zamolio da šesta točka dnevnog reda o kojoj smo trebali glasati o tehničkim mjerama da je odgođena za 6. listopada. Velik broj vas je to tražio. Radi se o vrlo složenom izvješću. Gabriel je predložio da ga odgodimo i taj smo prijedlog prihvatili. Na e, zahtjev gospođe Enstrom, a to je dnevna, točka dnevnog reda broj 10, a radi se o e, mjerama vezanim za e, ribarstvo u Južnom Pacifiku. To je također odgođeno. Vidim da nitko nema prigovora, pa ćemo dakle smatrati da je dnevni red usvojen. Je, je tout à l'heure, je le disais en coordinateur, compte tenu de... Na sastanku koordinatora, s obzirom na to koliko je bitno i složeno izvješće o kojem sada glasati, a to je e, Sjeverno more, dakle e, ribolov u Sjevernom moru, prije konačnog glasanja predložit ćemo da dođe do prekida sjednice kako bi se svaki klub mogao konzultirati i odlučiti kako će glasati prilikom konačnog glasanja i napravit ćemo dakle stanku od 5 do 10 minuta. Predlažem sada odobrenje zapisnika sa sastanka održanog 21. i 22. lipnja. Želi tko nešto dodati, izmijeniti? Ne što znači da je naše tajništvo dobro radilo. E, smatramo dakle da je taj zapisnik sa sastanka ovim usvojen. E, polako ćemo sada preći na glasanje glasa, ćemo polako kako e, bi sve bilo jasno jer je ovo vrlo važna tema. Najprije trijalog. Čestitam kolegici Enstrom i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su jako dobro radili. Radi se dakle o vanjskoj floti. Jeste li sada spremni za glasanje? Sada ćemo glasati najprije o mandatu kolegici Enstrom, odnosno, oprostite, o tome da potvrđujemo E, rezultat trijaloga s vijećem. Jeste li spremni? Otvaram glasanje. Ne radi. E, slušaj, ako staviš karticu naopako, naravno da neće raditi. T'es sûr, mais tu la mets Ma, stavljaš karticu naopako. Kao e FDD. Ne, sad je u redu, sad bi trebalo raditi. Ne, stavljao si karticu naopako. Pa vi englezi sve radite naopačke. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dakle, jako dobro. To je dakle izvješće o vanjskim flotama. Ne znam hoće li gospođa Toma stići ovdje za pet minuta, tri minute ili za pola sata. Il est 10h01, je vais, je vais commencer. Hein. Euh, en plus, c'est ma compatriote. Sad je 10 sati, 10.01 počet ćemo, radi se o mojoj zemljakinji. A sada gospodin Koborn, izvolite. Kompromisni amandman 5, 10, 17 i svi amandmani su e, amandmani o kojima ne bismo smjeli glasati jer ovdje govore o rekreativnom ribolovu kojeg na taj način ubacuju u e, zajedničku ribarstvenu politiku. Jer tradicionalno to bi trebalo biti samo komercijalna politika tražim od vas da e, proglasite da ti amandmani nisu prihvatljivi jer e, izlaze izvan nadležnosti. U protivnom ćemo opet e, raditi na uštrb britanske ribarstvene industrije. Što prije se riješimo i izađemo iz zajedničke ribarstvene politike. Nadam se da naša glupa vlada neće napraviti suprotno tome. Molim, dakle, da e, doneste odluku o tome. Dragi kolega Kobern, hvala vam na ovom prijedlogu. Predlažete, dakle, to povučemo. Moja je odluka da ne povučemo te amandmane. I ja e, to dakle neću učiniti, a vi uvijek možete glasati protiv. U svakom slučaju oni su već uvršteni u popis za glasanje i tamo će i ostati. Oproste, čekao sam e, gospođu Toma da dođe, ali eto, još uvijek nije došlo. počet ćemo bez nje, jer je sada 10 sati 03. Gospođa Gerling, hoćete li se vi javiti? Hvala lijepa želim povući amandman 164. Dva su amandmana povučena jutros, 96 koje je e, uložila uložila Nišrajer i 164 gospođe Gerling. Tu peux dire merci à monsieur Coburn? Um, kolegice Toma. Evo, možete zahvaliti gospodinu Kobrunu, e, jer zahvaljujući njemu stižeš na vrijeme na glasanje. Alors, est-ce que vous êtes pour voter? Parce que là, a... Jeste li sad spremni za glasanje, jer to će trajati neko vrijeme. E, gospodine Kovan, kao što smo željeli, počinjemo od kompromisnog amandmana broj 1. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada serija amandmana koji se ne mogu prihvatiti 108, 109 i 110 pa prelazim na 113. Otvaram glasanje. Za... Zatvaram glasanje. Usvaja se 19. E, ne razmatra se pa prelazimo na 116. Amandman 116. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 121. Otvaram glasanje. Ne, oprostite, 122. jer dvadeset 121. se ne razmahta. Dakle, 122. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, 118. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbija se. Pa, znači glasamo o 117. Zatvaram glasanje. Odbija se. 120. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 2. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Nous passons maintenant à l'amendement 130. Non 133. Pa. Kompromisni broj 3. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 22. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 157. Neveć je usvojen, dakle amandman 23. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromisni broj 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 136. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 137. 137. Otvaram glasanje. Ne, 137, 138 i 139. amandman su identični. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ne. Oprostite, ne, ne. Odbija se. Odbijaju se. 140, i 141, 142. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Istom većinom 143, 4, 5 i 6. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbijaju se. Da, to je apsolutno ista većina. 147. 8. 9. i 50. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbijaju se. Glasat ćemo sada o amandmanu 31. Otvara se glasanje. Ma, parle dans ton micro. Oprostite, kod posljednjeg glasovanja ja sam pogriješio. Htio sam glasati za. Ja, ja, ja, but so is it adopted. Dobro, onda bi bilo usvojeno. Koji je to amandman? Sur l'article 2 147 uh, uh, to 115 dakle od 147. do 150. E, A ako se slažete, kolega je pogriješio, pa ćemo glasati ponovno, je li itko protivan tome da ponovno glasamo o amandmanima 147., 148., 149. i 150. Otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. usvajaju se. I e, možete zahvaliti kolegama na tome. Amandmani od 151. do 153. koji su identični, otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. Netko uvijek glasa u zadnji čas. Amandman 154. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 155. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 156. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 32. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromisni broj 5. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 33. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 33. <clears throat> Otvaram glasanje. Već smo glasali o tom amandmanu. Oprostite, dakle, prelazimo na amandman broj 162. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 163. Ne, 164. se je povučen, dakle odmah prelazimo na 165. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 166. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 167. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 168. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni broj 6. Šesti kompromisni amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi kompromisni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 172. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 173. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sto sedamdeset pet amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. sto 174. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 176. amandman. Otvoren glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 8. Otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 183. amandman. Otvoran glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo dakle odmah na amandman 38. Otvaram glasanje. Adoptiš. Usvaja se. Prelazimo odmah na amandman 190. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 191. 192. i 193. su identični. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman 195. Otvaram glasanje.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 Usvaja se amandman 197. E, e, da, 190 i 197. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 41. i 204. su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 201. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 199. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 202. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 203. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 200.

Zatvoram glasanje. Odbija se. 212. Zatvoran glasanje. Odbija se. 42. otvoram glasanje. zatvoran glasanje. Usvaja se. 217. amandman otvaram glasanje. zatvoram glasanje. Odbija se. 222. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 219. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 221. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 43. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 224. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman Amandmani 223. i 225. identični, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Amandman 226. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni broj 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, amandman 236. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 237. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 238. Ne, oprostite, amandman 46. 46, dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 47. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 246. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 247. On je kompatibilan, dakle, otvaram glasanje. Amandman 247. Zatvaram glasanje. Odbija se. 248. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandmani 51. i 253. Identični su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. A e, i 254. je išao s njima. Peterov amandman. Prelazimo sada na amandman 259. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 52. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 53. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 54. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 261. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandmani 262. i 263. su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dvjesto šezdeset četiri. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 55. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 56. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 57. Otvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 271. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se, dakle, gledat ćemo sada o 272. i 273. amandmanu. Otvaram glasanje. zatvoram glasanje, usvaja se. Amandman 275. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. zatvoram glasanje. Odbija se. 276. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na amandman 277. Otvoram glasanje. Usvaja se. <clears throat> Amandman 278. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 279. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na amandman 59. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 280. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 281. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 282. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 283. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 285. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 284. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 286. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. E, Pepe i Carlos, molim vas da ne govorite. Amandman 288. Otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se amandman 60. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 289 i i 291 su identični. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. Prelazimo na 296, 297, 298, 9 i 300 koji su identični. Otvoran glasanje, zatvoran glasanje, usvajaju se. Amandman 302. E, Treći i četvrti. 302, 303, 304 identični su. Otvoran glasanje, zatvoran glasanje, odbijaju se. Kompromisni 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 62. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. sur lequel Sur le 62. Le 62 ouais. On va revenir sur le 62, parce que j'avais 28 votes. Vraćamo se dakle na amandman 62. jer je 28 glasača bilo, pa moramo provjeriti. 27 je bolje. Dakle, i dalje je otvoreno glasanje o amandmanu 62. Zatvaram glasanje, usvaja se. Amandman 315. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, to bi bio 315, dakle 316. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 63, oui. Oui, 63, oui. Amendement 63. Amandman 63. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 64. jer ostali se ne razmatraju. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 321. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 65. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 68. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 69. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 67. otvaram glasanje. zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 71. To su uvodne odredbe. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 70. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromisni 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 76. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman šesti, otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 77. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 15. Otvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo odmah dakle na amandman 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 85. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 86. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 87. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 16. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 90. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 92. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 91. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 89. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 10. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 93. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 94. i 95. su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 96. se povukao. Prelazimo odmah na amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 97. amandman. Ne, oprostite. Kompromisni amandman broj 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, pa prelazimo na amandman 98. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se i to jednoglasno. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stoti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 15. amandman. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 101. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 102. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 104. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 105. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 106. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Završili smo sada s popisom za glasanje. Hvala svima, sve je dobro prošlo. E, ne znam je li dobro prošlo za klubove, ali u svakom slučaju što se postupka tiče, dobro je prošlo. Prežim sada prekid od 7-8 minuta kako bi se klubovi mogli konsultirati. Predlažem da se nađemo u 10.50 nastavljamo. Da, 7-8 minuta, molim vas, nemojte mm, da traje dulje od toga.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 Nous allons maintenant, Monsieur Kuhn. Gospodine Kuhn, molim vas, eh, Werner sjedi na svoje mjesto. Très bien. Isabelle, are you ready? Donc maintenant, chacun a pu s'organiser. Eh, svi su se klubovi mogli dakle dogovoriti oko konačnog glasanja, pa dakle ako se slažete Sada ćemo glasati o konačnom prijedlogu izvješća u cjelini. Otvaram glasanje. Tri glasa nedostaju. Dva glasa. Dvije osobe imaju glasačke kartice, a nisu glasale. Što mogu? Ništa. Zatvaram glasanje, oprostite. Tako je. Usvaja se izvješće. Trinaest glasova za, četiri protiv i sedam suzdržanih glasova. A sada ćemo glasati o mandatu Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Mandat je odbijen. 19 glasova naprama 6. Dakle, morat će se ići na plenarnu sjednicu. Hvala. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes chers collègues, euh, nous allons recevoir. Essayez de rester un petit peu quand Molim vas kolege da ipak barem malo ostanete ako i kako možete jer danas e, ćemo ugostiti Slima Kislera, estonskog ministra koji će govoriti o estonskom predsjedništvu i e, svemu što je vezano za ribarstvo. Znam da je glasanje dugo i dosadno, mukotrpno, ali treba ostati. Bilo kako bilo, molim da odlučite i shodno tome postupite jer će uskoro doći ministar. Molim da oni koji žele otići odu sada. Et j'invite euh, Monsieur le ministre estonien. Pozivam estonskog ministra gospodina Sima Kislera da e, dođe zajedno sa svojim suradnicima.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 Želim dobrodošlicu Simu Kislaru, ministru zaštite okoliša Estonije, koji ovdje predstavlja predsjedništvo. Želimo mu dakle dobrodošlicu na odbor za ribarstvo. Hvala vam gospodine ministre što ćete nam sada predstaviti prioritete estonskog predsjedništva Bit će puno tema za vrijeme vašeg predsjedništva, naročito na temu ribarstva. Izradili ste želju za e, blisku e, suradnju s Europskim parlamentom kako bi se nastavilo e, ono što smo započeli za vrijeme malteškog predsjedništva. Među zakonodavnim dosijejima višegodišnji ribarstva za Sjeverno more koji smo uspje, upravo usvojili, e, zatim ribarstvo na Jadranu i e, aspekti e, koji ćemo također se baviti, a to je maksimalni u, godišnji ulov. Gospodine ministre, izvolite sada predstaviti vaše prioritete. Nakon toga ćemo dati riječ koordinatorima klubova zastupnika, a nakon toga ostane li vremena ostalim zastupnicima. Izvolite, gospodine ministre. Hvala, gospodine predsjedniče, gospodine Kadek. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, Doista mi je drago što mogu doći pred ovaj odbor kako bih iznio program predsjedništva i kako bih sama raspravio kako zajednički unaprijediti europsku ribarstvenu politiku. Estonija se priključila Europskoj uniji 2004. godine i ovo je prvi puta što imamo čast predsjedavati vijećima Europske unije i to smatramo doista velikom čašću. Kako bismo obilježili ovaj posvjesni događaj, dopustite mi da kažem nekoliko riječi na svojem materinskom jeziku, estonskom. Eesti on ajalooliselt mereriik kalandus on olnud... Hvala. Estonija je uvijek bila ribolovna nacija i naše obalne zajednice od uvijek cijene ribolovne aktivnosti i more ima važnu ulogu u našem nacionalnom identitetu, tako da vas iskreno uvjeravam da ćemo se zalagati za udrživo upravljanje ribim stokovima i oceanima tijekom našeg predsjedavanja Vijećem Europske unije i u čitavom svijetu. Početkom iduće godine Estonija će proslaviti stotinu godina neovisnosti. Ta se proslava treba poklopiti sa našim predsjedavanjem, no ipak e, preuzeli smo predsjedavanje šest mjeseci ranije i mi smo prihvatili taj izazov. I nadam se da će to pokazati našu spremnost e, na djelovanje u cilju opće dobrobiti u nepripremljenim, nepredviđenim okolnostima. Naš moto je jedinstvo u ravnoteži i to dobro ocrtava našu glavnu zadaću, a to je uspostavljanje ravnoteže između tradicije i interesa zemalja članica kako bismo postigli najbolja rješenja za sve europljane. Želimo dati sve od sebe kako bi se važni predmeti što brže obradili u konstruktivnoj atmosferi. Sad ću nastaviti na engleskom. Tijekom našeg predsjedavanja mi želimo osigurati učinkovitu provedbu zajedničke ribarstvene politike. Nastoja ćemo uspostaviti pravednu ravnotežu između održivosti ribljih stokova i promicanja životnih temelja naših ribara. Smatramo da je Europski parlament doista ključan partner u tom procesu. Radujemo se produktivnoj suradnji sa ovim odborom. Mi smo sa svoje strane spremni uspostaviti konstruktivan dijalog, a obećajemo da ćemo posvetiti sve potrebno vrijeme i resurse u postizanju najboljih zakonodavnih rješenja za europsko ribarstvo. Započet ću svoj pregled našeg programa za ribarstvo osvrtom na naš program u vezi sa višegodišnjim planovima upravljanja. Prvo ću govoriti o tim planovima jer su oni ključan instrument za provedbu zajedničke ribarstvene politike. Nameravamo uložiti najveći dio naših napora u višegodišnji plan za opravljanje sjevernomorskim demerzalnim stokovima. Gospođa Rodost, izvjestiteljica, je izradila izuzetno izvješće i čujem da ste upravo imali uspješno glasovanje o tom izvješću i mi smo također spremni započeti konstruktivne pregovore što prije. Uspostavljanje jednog uravnoteženog sporazuma mislim da će se moći ostvariti do kraja ove godine. Drugo, imamo višegodišnji plan eh, za sitnu plavu ribu u Jadranskom moru. To će biti prvi plan upravljanja za e, ribarstvo na sredu zemlju u okviru reformirane ribarstvene politike. Mi priznajemo e, važnost e, ovih politika i toga da možemo obratiti dužnu pažnju na to pitanje. Gospođa Tomašić je odradila izvrstan posao i želim mnogo uspjeha svojim planom. ali s naše strane mi ćemo nastojati unaprijediti ove rasprave u vijeću. U tom smislu želim e, pohvaliti naše malteške kolege na izuzetno obavljenom poslu. Imamo ministarsku deklaraciju Medfish Forever kojom se uspostavljaju glavna načela upravljanja za poboljšanje stokova u opadanju u sredozemlju. To je bio doista izuzetan korak naprijed i predstavlja izvrsnu podlogu za rasprave o planu upravljanja za Jadran. Treće, budući da smo Baltička zemlja, želimo ponovno pokrenuti raspravu o planu za upravljanje sokovima lososa na Baltiku. Nacrt prijedloga koji je izradila komisija još 2011. godine treba ažurirati u skladu sa načelima koja su utvrđena reformiranom ribarstvenom politikom. To su naši prioriteti u vezi sa višegodišnjim planovima upravljanja, a sada bih se osvrnuo na uredbu o tehničkim mjerama. Siguran sam da ćemo se svi složiti da postojeći sustav koji uređuje ribolovne alate i prakse nije učinkovit ono, onoliko koliko bi mogao biti jer su pravila previše složena i kruta. Treba nam bolji i jednostavniji zakonodavni okvir, a ovaj prijedlog bi mogao ostvariti ono što našim ribarima treba. Vijeće je usvojilo opće stajalište ovoga svibnja i spremni smo započeti raspravu s parlamentom čim se usvoji e, u izvješće o tome. Želim vas uvjeriti da Estonsko predsjedništvo uvažava vrlo složenu i tehničku prirodu ovog zakonodavnog prijedloga. Zbog toga smo spremni izdvojiti onoliko vremena i napora koliko će biti potrebno u izradi najboljeg rješenja za europsko ribarstvo. U potpunosti smo svjesni činjenice da će pregovori trajati jako dugo i da će zahtijevati napore niza predsjedništva a kako bismo osigurali dosljednost i kontinuitet u tom smislu, namjeravamo uskoro, usko surađivati sa izvjestiteljem gospodinom Matom. Osim toga, želimo sve uključiti i sljedeće predsjedništvo Bugarsku kako bismo osigurali što bolju tranziciju. Kao što je uobičajeno za predsjedništvo u drugoj polovici godine, Ribolovne prilike su također na visokom mjestu među našim prioritetima. Dakle, moje izlaganje ne bi bilo potpuno bez kratkog pregleda naših planova koji se tiču najvećeg dopuštenog ulova i kvota za 2018. godinu. Već idućeg ponedjeljka vijeće će razmotriti komunikaciju komisije o ribolovnim prilikama za iduću godinu. Namjeravamo usvojiti uredbu o Baltičkom moru u listopadu što znači da će se uredba o Crnom moru i e, glavni e, najveći dopušteni ulovi i kvote usvojiti u prosincu. Uz rad na uređenju kvota mi ćemo posvetiti znatnu pažnju i vanjskoj ribarstvenoj politici i pripremit ćemo europske mandate za pregovore sa različitim regionalnim e, organizacijama za upravljanje ribolovom, poput e, organizacije, odnosno komisije za sjevero, sjeveroistočno ribarstvo, sa ikat i sa komisijom za ribolov na sredozemlju. Osim toga, pregovarat ćemo o važnim e, partnerstvima u području ribarstva sa Norveškom, Grenlandom, Marokom i ostalima. No, ako bacimo pogled van europskih voda, trebamo priznati da smo imali uspješne napore u suzbijanju NNN ribolova i u tom smislu je bila od ključne važnosti suradnja sa regionalnim organizacijama za upravljanje ribolovom i drago mi je što mogu reći da smo već razradili nove mjere za poboljšanje nadzora nad NNN ribolovom. Evo recimo primjerice imamo online bazu podataka. To me dovodi do šire teme upravljanja oceanima i u tom smislu želim eh, pozdraviti pozornost koja je posvećena čitave godine održivosti oceana. Konferencija o oceanima un koja se održala u lipnju i naša eh, nadolazeća konferencija o našim oceanima na Malti ovoga listopada su značajni koraci naprijed eh, kada je riječ o suočavanju sa ovim ključnim izazovom na globalnoj razini. U području ribarstva onečišćenje mora doseglo je doista dramatičnu razinu i prema procjenama ako se ne budu poduzele odgovarajuće mjere, naši će oceani do 2050. godine sadržavati više plastičnog otpada nego ribe. Prije nego što zaključim svoje izlaganje, želim istaknuti još neke elemente. Ovoga svibnja Europski revizorski sud objavio je posebno izvješće o učinkovitosti europskog nadzora nad ribarstvom. Naš je cilj usvojiti zaključke vijeća kako bismo dali daljnji doprinos za buduću reviziju uredbe o nadzoru ribarstva. I na kraju želim izvojiti jedan događaj kojemu će predsjedavati Estonsko predsjedništvo. U listopadu komisija će organizirati konferenciju dionika na visokoj razini koja će razgovarati o budućnosti Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. To je doista važno sa stajališta obalnih zajednica koje u velikoj mjeri ovise o malom ribolovu. Evo, ovime zaključujem svoje izlaganje i prije nego što započnemo sa raspravom, želim još jednom potvrditi da Estonsko predsjedništvo smatra parlament doista ključnim partnerem e, u unapređenju europskih e, programa i politika za ribarstvo i također želimo osigurati produktivnu suradnju sa članovima ovog odbora. Na kraju Estonsko predsjedništvo se iznad svega nada da će ostvariti značajan napredak e, sa planom za Sjeverno more i sa uredbom o tehničkim mjerama. Osim toga, spremni smo dovršiti naš rad e, na e, programu za ribarstvo u Južnom Pacifiku, čim parlament bude spreman za to. Hvala vam na pozornosti, a sada ću rado poslušati vaše komentare i vaša pitanja. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre. Prelazimo sada na pitanja. Koordinator Pučana, gospodin Gabriel Mato ima riječ. Hvala gospodine. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam lijepo što ste došli pred naš odbor. Nadam se da ćemo sjajno surađivati u sljedećih šest mjeseci. A dobro smo surađivali i u prethodnom razdoblju sa malteškim predsjedništvom. Doista mi je drago čuti da su naša pitanja ključna i za vas. Mislim da ćemo dobro zajedničko surađivati. E, jako ću biti kratak. Imamo malo, vremena, ali eto, tu moramo biti do 12 12.30 imam samo 3 ili 4 minute. Tehnička pitanja su pitanja koja su važna, to ste vrlo dobro rekli. E, čini mi se da je u ovom trenutku najvažnije ne samo za institucije, već je isto e, ono što ste iznijeli važno za cijeli sektor. E, glasovat ćemo 10. listopada i nadamo se da ćemo dobiti mandat i nadamo se da ćemo moći početi raditi. Ovdje govorimo o vremenskom rasponu do 23. listopada ako sve bude išlo kako treba, tako da ćemo na kraju imati dovoljno vremena e, da e, krenemo, a naravno imamo volju, a i vi sami kao što e, ste rekli, mi ćemo svakako nastaviti raditi sa predsjedništvom, etonsko predsjedništvo će u svakom slučaju e, učiniti sve što je moguće i mi ćemo učiniti sve što je moguće s naše strane da suradnja bude dobra naš stavovi u odnosu na stavove vijeća nisu previše udaljeni. Vidjet ćemo kako ćemo imati naš stav u parlamentu i onda ćemo ići na glasovanje. Dakle, jasna je volja parlamenta i mislim da se možemo dogovoriti. I ono što ste vi malo prije jako dobro rekli, e, vrlo je važno raditi na pojednostavljenju, odnosno e, na vrlo konkretnim pitanjima koja su pred nama. Dakle, imamo neka pravila koja su vrlo stroga, koja možemo pojednostavniti, to ćemo učiniti. Imamo također i neke važne instrumente, instrumente koje se odnose na regionalizaciju. Znači li to da svatko može raditi što želi? Ne. Postoje određena temeljna pravila koja moramo opeštivati i dakle to su temeljna pravila zajedničke ribarstvene politike i onda ćemo naravno pokušati uvijek dalje raditi na temeljnim mjerilima, a naravno postoje i zajednički instrumenti kao što su višegodišnji ribarstveni plan, vi ste govorili o Sjevernom moru, da istina je da trebamo dobiti mandat kako bismo u ovom slučaju e, mi kao većinska stranka, e, pučanska, pučka stranka mogli e, dobro ili marljivo raditi na cijelom ovom planu i na našem mišljenju. I samo na kraju Dakle, NNN ribolov to je nešto što je nužno pratiti, trebamo suzbijati takove vrste ribolova. U studenom sastanak ikata doista treba biti mjesto gdje ćemo napraviti pritisak da se povećaju kvote jer doista, e, jer je doista to u redu. Imamo jako puno planova koji dobro funkcioniraju, ali s druge strane imamo kep eh, određenog stoka za sabljarku. Dakle, eh, možemo napraviti pritisak što se tiče za sabljarku vezano za takove i za kvote eh, plavoperene tune. Hvala vam. Hvala. Ograničit ćemo ipak na tri minute, a ne dvije, jer dvije minute nije dovoljno dugo. gospodin Brijano nije tu, u ime socijalista i demokrata. Želi li netko drugi govoriti umjesto nje? E, gospođo Rodust, izvolite, vi možete zamijeniti koordinatoricu. U redu, hvala lijepa predsjedniče i hvala lijepa ministru Kisleru. Puno hvala što ste priznali moj trud i moj rad. Želim vam uzvratiti kompliment. Puno vaših suradnika nas je pratilo i pomagalo nam i vjerujemo da ćemo tijekom vašeg mandata doista dogovoriti ovaj plan upravljanja. Mi ćemo pokušati sve to dovesti pred parlament što je prije moguće. Svi smo pod dosta velikim pritiskom e, rasprave o Brexitu, rasprave o upravljanju eh, ribarstvenim planovima. Dakle, želim samo kratko nešto reći o stanju na Sjevernom moru. Radi se o rezultatima koje ćemo dobiti u eh, listopadu i studenom. Mislim da smo sada već postigli eh, dosta dobar napredak. Imamo dva problema koje se odnose na, na haringu i na osjećam. Dakle, mislim da e, možemo dodati 8% stoka, a za naše ribare je to dosta veliki problem. Tako da bih vas ja zamolila da se založite za to da ribari dobiju poticaje iz višegodišnjeg financijskog okvira jer je to iznimno važno. Važno je da zadovoljimo i ekološku i gospodarsku stranu. Da bismo to mogli ostvariti trebamo vašu pomoć. Hvala vam. Merci beaucoup. Euh, Hvala vam, gospođo Rodust. E, da li za klub zastupnika, tko se želi javiti za klub zastupnika ECR? Gospodin Hog? U ime ECR-a, e, e vi ste koordinator. Ne, u su koordinatora ECR-a želim uzeti riječ kao član ECR-a. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti ministru na tome što je došao na sastanak našeg odbora. Kao što su ministri istaknuli, Estonija je pomorska nacija i naravno da želi razviti ribarstvo na Baltičkom moru. Poljska je također vrlo zainteresirana za odgovarajući razvoj ribarstva. To je, nam je doista na srcu i toga imam nekoliko pitanja. Prvo, Neke vrste ulova na Baltičkom moru su vankota i znamo da Baltičko more ima poseban ekosustav i pitamo se hoće li e, treba li se regulirati izlov takvih e, vrsta i hoće li to biti u sklopu malog ribarstva. E, Ov višegodišnji financijski okvir nadam se da će podržati naše ciljeve u našem nastojanju da se ostvari ciljeve zajedničke ribarstvene politike. A što je sa regionalnim fondovima? Znamo da će se pod esenskim predsjedavanjem organizirati konferencija o tim pitanjima. Dakle, što će biti sa tim fondovima od sada do 2020. Zatim, izgradnja Sjevernog toka 2 i mogući učinci koji bi to moglo imati na Baltičko more i na ribe u tom moru. Hvala. Gospođa Bilbao u ime liberala. Hvala lijepa predsjedniče dobar dan eh, predstavnicima Estonskog predsjedništva. Želim vam čestitati, imate vrlo ambiciozan program rada i želim svima da ostvarimo planove koje nismo ostvarili do danas. U ime gospodinja Torvalsa, koji danas nije mogao biti ovdje, želim postaviti e, pitanje vezano za višegodišnji e, plan za e, losos. Dakle, mislim da je dobro nastaviti s tim planom. Vi ste već rekli da ćete imati raspravu o planu upravljanja stokovima i da ćete napraviti nove prijedloge. Tako da u tom smislu bi doista bilo vrlo zanimljivo početi pregovore i kao što ste vi rekli, ja bih također htjela pitati imate li određene rokove za ovu reviziju koju ste najavili, imate li neke konkretne vremenske rokove vezano za ovaj višegodišnji plan osim toga, htjela bih e, komentirati i ono što je rekao kolega Mato, a radi se o tehničkom aspektu uredbi, to je najteži aspekt, trebati će to puno vremen, tu puno vremena i puno napora. Želim postaviti dva pitanja što se tiče ribolovnog napora. Hoće li Estonija raditi na konstruktivnom dijalogu sa Europskim parlamentom E, s malo više transparentnosti vezano za takove i za kvote koje trebamo odrediti jer e, nam se čini, barem u našem klubu, da svake godine nedostaje transparentnosti i nedostaje kriterija kriteriji koji bi nam bili poznati e, koje vijeće ima za određivanje takova i kvota. Što se tiče vanjske politike, vaši kontakti koje ste najavili s trećim državama su iznimno važni za nas sasvim konkretno za Španjolsku i za Baskiju su ti kontakti vrlo važni zato što imamo industriju zamrznute hrane koja je vrlo velika. Dakle, razmišljate li o novim kontaktima sa trećim državama? Spomenuli ste Maroko. Kako ćete se nositi sa situacijom u Sahari i sa odlukama e, koje se odnose na budućnost situacije u Maroku. Hvala vam i za skun. E, riječ dajem lidi u ime kluba zastupnika GUE. Hvala. Želim zahvaliti također i ministru ja sam eh, htjela govoriti o dvije teme. Prva se odnosi na najveći dopušteni ulov i kvote. I u tom kontekstu želim postaviti sljedeće pitanje, odnosno Hoće li se predvidjeti neke mjere protiv diskriminacije koja postoji između zemalja? Tu konkretno govorimo o Galiciji, budući da postoji velika diskriminacija na teret Galicije kada je riječ o raspodjeli kvota i unutar samoga sektora, jer malo e, ribarstvo, obrtničko ribarstvo trpi tu diskriminaciju u odnosu na gospodarski ribolov. I željela sam također postaviti jedno pitanje o Maroku. E, kolegica je postavila vrlo precizno pitanje, ali i ja imam e, pitanje o tome. Kada je riječ o ovom sporazumu Maroka koji želi priključiti teritorijalne vode Zapadne Sahare, što vi namjeravate poduzeti u tom smislu? Hvala. Hvala. Sada gospodin ako želi se on javiti. Hvala. E, gospodine ministre, znate li koliko su bijesni britanski ribolovi kada je riječ o zajedničkoj ribarstvenoj politici, a naročito zbog kvota? Ovaj e, petmetarski brod sada ima 1500 tona kvote, to je jedna petina ukupne kvote za jugozapadnu Englesku i to je e, ribare 2,2 milijuna funti. Dakle, sigurno shvaćate koliko je to pogrešno po britansko ribarstvo i koliko su bijesni ribari. Mi se e, radujemo o Brexitu kada jednom e, budemo za svakda otišli e, odavde i kada naši ribari budu ponovno imali nadzor nad našim vodama, nad našom ribom. To su naše vode, naša riba i mi ćemo ih dobiti natrag u svoje ruke. Merci, monsieur Hvala, gospodine Hogan. Hvala. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine ministre što ste došli odgovoriti na naša pitanja. Imam e, svega par pitanja e, vezana za ono što želi pokrenuti vaš predsjednik. Naš odbor je naravno jako zainteresiran za ovu tematiku i e, mi se nadamo da će taj plan zaista odgovarati a odgovarati onome što mi želimo bez obzira iz kluba o kojem dolazimo i nadam se da će taj plan e, omogućiti i mladim ribarima da e, počnu e, raditi u toj domeni. U svakom slučaju neka će od njih morati biti više selektivna. Zanima me, znate li što europski zastupnici misle o fondu za ribarstvo i kako bi se on mogao bolje koristiti. Hvala lijepa gospođo Godajen. E, mi smo dakle sada čuli sve klubove zastupnika osim kluba zelenih koji nažalost danas nisu tu pa ćemo dati riječ gospodinu ministru da odgovori na prvi krug pitanja. E, ponovno ćemo nakon toga dati riječ zastupnicima. Ne brinite. Uh, uh, Hvala na vašim komentarima i pitanjima. Postavili ste pitanja o čitavom nizu složenih tema. Ja ću dati sve od sebe kako bih na njih odgovorio. Započet ću sa pitanjem gospodina Matoa o tehničkim mjerama. Svi mi znamo da će to biti ključan predmet na kojem ćemo raditi u nadolazećim mjesecima. Nakon usvajanja zajedničkog e, općeg stajališta na vijeću u Svibnju, zacijelo je u interesu sviju nas e, imati jednostavnija pravila koja će nam omogućiti postizanje glavnih ciljeva zajedničke ribarstvene politike. E, regionalizacija je nešto što mi pozdravljamo. Tehničke e, mjere treba revidirati i vijeće očekuje početak rada na tome sa Europskim parlamentom e, čim e, izvješće bude usvojeno. Kada je riječ o NNN ribolovu, vijeće podržava nastojanja komisije da se to suzbije u čitavom svijetu. Više od 90 zemalja je certificirano u okviru našeg e, programa za izvoz ribe u Europsku uniju. Zemlje članice su odobrile analizu rizika e, koje prepoznaje aktivnosti koje dovode do NNN ribolova. Borba protiv NNN ribolova također je e, prioritete regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom u okviru sporazuma o održivom ribarstvu europska politika predvodi taj razvoj događaja. To pokazuje da je došlo i do praktičkih rezultata u promjeni mentaliteta u trećim zemljama. Čim Europska unija pokrene dijalog koji se bavi NNN ribolovom, vidimo da se odmah ostvaruju rezultati. Primjerice, to je slučaj sa e, Šrilankom i Republikom Gvinejom. Želim e, zahvaliti gospođi Rodus na e, njezinim napomenama o sjevernomorskom planu. Imamo opće stajalište vijeća i to pojednostavljaju prijedlog komisije sužavanjem područja primjene i donošenjem jednostavnih rješenja za upravljanje mješovitim ribolovom e, i za bolje upravljanje stokovima. Što bržim dovršenjem rada u vijeću pokazali smo da smo spremni krenuti naprijed u radu na ovom predmetu i nadam se da će pregovori s parlamentom započeti što prije na temelju napretka koji smo zajednički ostvarili u kontekstu Baltičkog plana. Kada je riječ o višegodišnjem planu za Baltik, njega su usvojili su zakonodavci i odobren je prošloga ljeta. Najveći dopušteni ulov e, je u skladu sa preporukama ICS-a i u skladu sa ciljevima plana. Zemlje članice na e, Baltiku naravno će se držati smjernica zacrtanim e, maksimalnim dopuštenim prinosom, maksimalnim održivim prinosom. I slažem se s vama da treba iskoristiti Fond za pomorstvo i ribarstvo u napređenju naših planova. Također ste poslali pitanje o budućnosti fonda. Kao što sam rekao, mi organiziramo konferenciju u Estoniji u listopadu i nadamo se da ćemo tom prilikom e, dobiti značajne podloge za daljnju raspravu u budućnosti. Nadalje, kada je riječ opet o fondovima za ribarstvo, pozivamo sve da se uključe u ovaj proces. Zastupnica Bilbao Barandika postavila je pitanje o planu za upravljanje stokovima lososa. Moramo ažurirati prijedlog tog plana prije nego što ga podastremo radnoj skupini vijeća. Rasprava u vijeću će se pokrenuti krajem ove godine. Također ste postavili pitanje o kvotama i najvećem dopuštenom ulovu za 2018. godinu. Naravno, trebamo osvojiti plan prilika za ribarstvo tijekom našeg predsjedavanja kao pripremu za 2018. godinu i to treba usvojiti u skladu sa novom ribarstvenom politikom, naročito kada je riječ o postignućima održivog prinosa i u skladu sa višegodišnjim, e, postojećim višegodišnjim planovima. Učinit ćemo sve što možemo kako bi se te uredbe usvojile na e, temelju znanstvenih e, savjeta i doprinosa, naravno vodeći računa također i o gospodarskim i socijalnim pitanjima i to što većoj mjeri. gospođa sera Rodriguez i gospođa Bilbao Barandika. Postavili su pitanje o sporazumima o partnerstvu u području održivog ribarstva, konkretnije o sporazumu s Marokom. Naravno, ti sporazumi su ključan element zajedničke ribarstvene politike, i kroz te sporazume Unija pokušava dati transparentan primjer održivog upravljanja ribarstvom. Pristup europskih flota naravno podliježe zajedničkoj analizi i također dostupnim resursima ako ima viškova odnosno U vezi s Marokom moram reći da je vijeće svjesno poteškoća u provedbi protokola za Maroko, naročito u vezi sa obvezama iskrcavanja zbog eh, poteškoća u području infrastrukture i dostupnih burza ribe. To je od posebne važnosti ne samo s obzirom na veličinu i blizinu te zemlje, nego i u širom kontekstu naše vanjske politike. Vijeće je uvjereno da protokol s Marokom predviđa jamstva kada je riječ o zaštiti ljudskih prava i o koristi lokalnog stanovništva. Protokola, u sklopu protokola provedba Maroka e, i lokalna potpora pokazuju da se fondovi koriste na učinkovit način i da se upućuju uglavnom na jug. Progovori o novom protokolu će najvjerojatnije započeti na jesen 2017. godine. Gospođa Sivikoda postavila je pitanje o višegodišnjim planovima. Da je e, riječ o upravljanju stokovima i najvećem održivom prinosu do 2020. godine, to zahtjeva odgovarajuće okvirne planove koji će nas dovesti do te točke. No, nažalost, još e, nije izrađeno toliko planova koliko smo se nadali da će biti, ali cilj ćemo uskoro ostvariti, a zato je potrebno još strpljenja. Gospođa Sena Rodriguez. je postavila pitanje o malom ribarstvu i diskriminaciji na teret istoga. Slažem se da obalne zajednice koje uvelike ovice o ribarstvu zahtijevaju posebnu zaštitu. U godišnjem određivanju kvota vijeće nastoji ostvariti ciljeve najvećeg održivog prinosa, vodeći pritom računa i o opravdanim gospodarskim i socijalnim čimbenicima. The Imamo i pitanje o novim sporazumima o partnerstvu. Vijeće želi proširiti mrežu tih sporazuma, naročito sporazum sa Kukovim otočjem je stupio na snagu u svibnju 2017. godine. Pregovori sa komorskim otocima su zaključeni u ožujku 2017. godine, no to je još postupak u zastoju dok se ne riješi problem u vezi sa NNN ribarstvom. Novi e, protokol je e, započet u travnju 2017. godine i sada iščekujemo prijedlog komisije za provedbu tog sporazuma. Pregovori sa Gvinejom Bisaom e, će se uskoro zaključiti prema našim očekivanjima. Pregovori sa Gabonom, sa Domeom i obalom Bjelokosti će najvjerojatnije započeti pod esonskim predsjedavanjem. Pregovori sa Mozambikom i Kiribatijem nakon e, dugog prekida zbog e, razmimoilaženja između našeg stajališta i zahtjeva tih dvaju zemalja su još u zastoju. Question from Mr. Imali smo i pitanje o utjecaju jednog toka na e, riblje stokove. To je vrlo teško, složeno pitanje. Morat ću se obratiti svojim stručnjacima, tako da ću vam izravno odgovoriti nakon savjetovanja sa stručnjacima i da ću vam naravno obuhvatan odgovor i to ćete dobiti u pisanom obliku. Hvala vam. Merci euh, Hvala vam na ovom prvom krugu odgovora, gospodine ministre. Sada prelazimo na drugi krug pitanja. Riječ ima kolega Pako Milan Hvala lijepa predsjedniče i puno hvala estonskom ministru koji je došao i koji pokušava postići kompromis po pitanjima ribarstva. Ja ću postaviti e, dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na obaveze iskrcaja horizontalno pitanje od 2019. Kao što znate, to će se doista e, odraziti na sve ribare, pogotovo na ribare koje se bave mješovitim ribolovom, jer to zapravo nije uključeno niti u jednu kvotu. To ste zapravo odgovorili gospođi Rodos. Dakle, radi se o tim mješovitim vrstama koje ograničavaju na neki način ovu vrstu ribolova i mislim da je to problem. Ja sam to vidio uživo za vrijeme jednog seminara u Vigu gdje su e, ribari izrazili veliku zabrinutost vezano za ovo pitanje za dakle sjećanj 2019. E, zatim članak 15. prema mnogim promatračima članak 15. neće e, riješiti situaciju, a niti razmjena među državama članicama neće riješiti ovo pitanje, tako da se brinem kako će vijeće uspjeti to riješiti. Vi imate šest mjeseci na raspolaganju, ali ponavljam, plan bi trebao biti pokrenut od siječnja 2019. godine e, za sjever, sjeverozapad je to vrlo veliki problem. I onda još bih e, naglasio da e, me brine želi li vijeće e, rješavati pitanje neiskorištenih kvota. E, druga stvar su sporazumi s trećim državama, tu doista cijenim vaše napore, cijenim vaš optimizam, pogotovo prema i Bisao. Znam da u studenom ove godine istječe sporazum, vi ste rekli da smo vrlo e, blizu, E, obnovi tog sporazuma. Međutim, provjera u lipnju dala je negativne rezultate, pa vas pitam odakle crpite vaš optimizam. Dakle, doista nam je važan taj sporazum. E, nadam se da ćemo postići sporazum koji je uravnotežen i koji zadovoljava obje strane. Hvala lijepa, gospodin Kunima riječ. Hvala predsjedniče još jednom srdačna dobrodošlica gospodinu Kisleru Njemačka prema Estoniji ima svoje obale, ima E, pokrenu e, Mecklenburg-Vorpommern i imamo i mi slične probleme. Vi ste ih e, spomenuli, a ja ću naglasiti još jedan, a to je problem predatora ili grabežljivaca i foka, odnosno tuljana. Dakle, mi vidimo sada da se u desetostručila populacija kormorana. Oni lete uz obalu, lete e, na moru i pronalaze najbolja e, lovišta za sebe, tako da tisuće tona gubimo zbog ovih ptica grabljivica. I to se događa i na kopnu i na moru. Dakle, ja bih e, doista zamolio ako bi vaše predsjedništvo moglo tematizirati e, to pitanje. Kormoran više nije zaštićena vrsta. Prema uredbi o zaštićenim vrstama kormoran bio je u prilogu 1 u aneksu 1, on bi pripadao zapravo u aneks 2, on sad više nije zaštićen, on je ptica koja se može loviti. Mi ju trebamo moći loviti kako bismo to mogli regulirati. Što se tiče E, tuljana ili foka situacija je slična. Švedske kolege nam javljaju da upravo tuljani uništavaju losose koji e, ulaze u mjestilišta u rijekama, to smo primijetili u Poljskoj, u Latviji, dakle radi se o velikim populacijama foka koje uništavaju ribolovni fond. I mislim da ako želimo zadržati prirodu u ravnoteži, trebamo doista na evropskoj razini tu djelovati. Najljepše vam hvala. Merci, monsieur Kuhn. Madame schreiber Hvala. Sada gospođa Šrajer, izvolite. Hvala lijepa. Evo, ja sam htjela e, reći da sam baš jučer postavila ovo isto pitanje koje je postavio i kolega Kun, vjerojatno će onda i odgovor biti isti. A što se tiče inovacija u e, ribolovnom sektoru, neke države su članice možda protiv inovacija. A, e, tu prije svega mislim na to impulsno ribarstvo, na habitat, na e, stanište. To je sve važno za nizozemske ribare koji nisu u potpunosti zadovoljni ribarstvenom politikom. A postoji još jedna stvar zbog koje su posebno bijesni britanski ministar je rekao da ćemo imati ovu zonu od 12 milja, tako da vjerojatno tu više nećemo moći loviti ili će se čak to područje proširiti na 200 milja, što znači da će Francuzi, Irci, Belgijanci i e, više neće imati pristup tim vodama. Tako da pitam sada Estoniju kako će se ona postaviti prema ovim najavama hoćemo li e, zadržati Europu zajedničkog tržišta ili ćete podupirati engleski protekcionizam. Hvala lijepa gospodine Coburn, izvolite. Hvala gospodine Kadek, prava mi, pravo mi je zadovoljstvo imati vas ovdje. Zamislite kako se osjećaju britanski ribari čije vode izlovljavaju strani ribari. Dakle, u 2014. godini to je bilo otprilike 750 milijuna iskrcaja e, u odnosu na manji broj iskrcaja u Europi. Naši ribol, naši ribari su stradali 70. godina kada je ministar Hit odlučio pristupiti Evropskoj uniji. Konzervativna vlada gospođe May sada nastoji uvesti ovu ribolovnu zonu koju je upravo spomenula nizozemska kolegica. Nama je drago prodati, e, kao što su španjolci rekli, ribu. Vi jedete paelju, jedete tapas, ništa se neće dogoditi. Međutim, skotski, škotski, engleski ribari trebaju raditi, trebaju uloviti tu ribu i naša brodogradilišta trebaju posao, trebaju graditi ribolovnu flotu. Radi se o ogromnoj količini novca koju Britanija gubi u ribarstvenom sektoru nakon što smo ušli u Europsku uniju želimo to povratiti. Želimo povratiti i ribe i novac koji gubimo kao rezultat ulaska u uniju. Ne razumijemo zašto bi stranci trebali loviti u našim vodama. Hvala vam. Euh, e, gospodine Coburn, govorite o tome da se e, vaša vlada rasprodala, ali srpanje srpanj je doba rasprodaje. Gospođa Aguilera, Hvala lijepa. Sva sreća da više nemamo britanski imperij, jer inače bismo se loše proveli. <laughs> dakle, ono što sam ja htjela reći, gospodine ministre, je da svakako želimo dobru suradnju s vama u ovih e, šest mjeseci. Drago nam je što ste izložili neke prioritete, na to su se već osvrnule i moje kolegice i kolege, a ja ću samo reći nekoliko riječi o onome što se meni čini najvažnije. Mi smo upravo odobrili plan za e, Sjeverno more, dakle radi se sada i na tehničkim pitanjima, nastavljaju se rasprave o ovim vrlo teškim pitanjima. Ne znamo hoćemo li to završiti za vrijeme vašeg predsjedanja, međutim za nas je to vrlo važan dokument. E, osim toga, postoji još jedan element koji je meni važan, a to je višegodišnji financijski okvir. Dakle, sljedeći mjesec će parlament e, dati svoje mišljenje, reći ćemo koje su naše zabrinutosti. Ovdje imamo kolegicu Izabelu Toma koja je izvjestiteljica za proračun, a ja ću se baviti onim dijelom koji se odnosi na sektor ribarstva. Jasno je da će vijeće kasnije dati e, i svoje mišljenje. No što nas brine? Brinu nas prioriteti. Da, prioriteti su obrana i sigurnost, ali nemojmo zaboraviti da je ribarstvena politika, a također zajednička politika iznimno važna za 27 država članica Europske unije i doista nam je nužan prikladan financijski okvir kojim ćemo se moći suočiti s novim izazovima, a ne zaboraviti istovremeno poljoprivredu, ribarstvo i kohezijske politike. To su sve resursi koje trebamo sačuvati čuvati, a čini mi se da nam treba e, dosta napora da bismo zadržali otvorenost i da bismo mogli iskoristiti resurse, e, resurse koji su nam na raspolaganju. Ja dolazim iz Španjolske, vi ste spomenuli sporazume s trećim državama, to je za nas iznimno važno, iznimno važno za našu ribarsku flotu e, i Zbog toga e, bih spomenula i Gvineju Bisao i Maroko. Vi ste također e, citirali te dvije države. Mi imamo sporazum e, s Marokom, mi znamo da je taj sporazum iznimno važan, međutim mi još uvijek očekujemo odluku vezanu za taj sporazum i doista nas to brine E, vi ste rekli da ste u odnosu na Maroko i na sporazum s Marokom optimistični, no vidjet ćemo što će se dogoditi. Ponavljam, to je vrlo važno e, za španjolsku ribarstvenu flotu. I zaključno, dopustite mi da postavim jedno pitanje na sljedećem kad e, sastanku, mislim da je o tome govorio i kolega Mato, dakle na sljedećem sastanku IKATA govorit ćemo o planu obnove stoka tune. Mislim da moramo reći da taj e, plan ide jako dobro, da se situacija dobro razvija. Tako da mislim da bismo trebali povećati kvote za tunu, jer će se sljedeće godine po prvi puta dogoditi da jedan dio flote koji, izlovlja koji plavoperenu tunu e, ima ograničenja i za sabljarke. Dakle, ako nećemo povećati kvotu za tunu, onda tu flotu više nećemo moći održavati. Da, da, završit ću, završit ću. Dakle, na kraju želim samo postaviti to pitanje ikatu i zamoliti vas da to prenesete ikatu. Ispričavam se, predsjedniče, što sam govorila tako dugo. Hvala vam. Uh, Mr. Chairman, um, may I just say my... Gospodine predsjedatu, smijem li samo reći nešto? Španska kolegica je rekla da je dobro da više nemamo Britansko carstvo. Pa ne bismo danas uživali u ovim slobodama da Britanci nisu oslobodili Europu 1944. godine. I doista... E, Isto vrijedi za Libiju i za Maroko. Oprostite, predsjedniče, ne želimo slušati ove gluposti. Mi doista poštujemo svačije mišljenje, ali ovdje slušamo sad stvarno gluposti. Slušamo o paelji, slušamo o tapasima, to je sad stvarno dosta. Ako mi dopustite gospodine Mato, ja ću sada intervenirati. Gospodine Coburn, ovdje smo danas kako bismo postavljali pitanja estonskom ministru koji predstavlja vijeće. Nismo ovdje da e, sređujemo račune kao da smo na ulici. Molim zato da svi budu mirni. Ja sam sasvim miran. Oprostite ne dajem vam više riječ, ne možete više govoriti. I sada dajem riječ gospođi Toma. Izvolite, gospođo Toma. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Već više puta smo svjedoci ovih e, e, ovakvih e, skandala. Predsjednik, pa gospođa to, Aguilera je tu djelomično kriva. Gospođo Toma, pa morate usmeti neke mjere. No, u svakom slučaju, hvala vam gospodine ministre što ste došli na ovaj sastanak i hvala vam iznad svega što ste rekli da želite surađivati s Europskim parlamentom. Vaš je program vrlo gust i e, to je za svaku pohvalu imam dva pitanja. Ako sam dobro shvatila što govorite o vašem programu, jest e, ta da ćete tražiti da vijeće formalno i službeno od komisije zatraži e, da e, se uredba o kontroli revidira. Molim da mi to potvrdite, jer sam li to dobro razumjela. Vi ćete odrediti rok komisiji i to koji? Druga stvar vezana za ovo o čemu je govorila gospođa Aguilera, govori se o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. reki ste da ćete tražiti od Europske komisije da na tome poradi. Kao što je rekla gospođa Aguilera, e, krenulo se u e, raspravu o budućem višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine povjerenik zadužen za proračun, gospodin Ettinger, je predstavio dokument o budućem višegodišnjem financijskom okviru kojem se uopće ne spominje taj fond. Fond dakle za pomorstvo i ribarstvo. Namjerava li predsjedništvo, estonsko predsjedništvo, nešto napraviti o tom višegodišnjem financijskom okviru i što ćete vi imati kao stavove vezano za pripreme e, višegodišnjeg financijskog okvira, kad govorim vi, mislim na vijeće, dakle o fondu za pomorstvo i ribarstvo. Hvala lijepa, sada ću ponovno dati riječ gospodinu ministru. Izvolite gospodine ministre. Hvala vam, e, dame i gospodo, na primjedbama i pitanjima koje ste mi uputili. Pokušat ću i ovog puta na njih odgovoriti što je točnije moguće. Gospodin Milan Mon e, postavio je pitanja o o vrstama koje ograničavaju ribolov. To jest e, važna tema. E, moramo imati veliku fleksibilnost kada se govori o e, škartu. Moramo dakle imati to na višegodišnjoj osnovi i to u okviru zajedničke ribarstvene politike. Slažem se s vama, to neće teći lako. Gospodin Milan Mon također je postavio pitanje odnosno izrazio sumnju o Gvineji Bisao, a gospođa Aguilera Garcia e, se također osvrnula na tu temu. Za sada raspolažem samo s informacijom da se očekuje da će se uskoro zaključiti pregovori s Gvinejom Bisao. Moramo naravno nastaviti raditi kako bi do sporazuma došlo, ali to je informacija koju imamo e, sada. Gospodin Kun postoje pitanje o fokama, kormoranima i drugim grabežljivcima. Slažem se s vama, to je vrlo relevantno pitanje jer se radi o velikom problemu u ribarstvu. Istovremeno to je tema koja je šira od samog upravljanja ribarstvenom politikom i vrlo je tjesno povezana s pitanjima zaštite okoliša. Morat ću vam napismeno odgovoriti jer kao što ste i sami rekli, situacija nije ista kad se radi o tuljanima ili kad se radi o kormoranima pa ću vam uputiti konkretni odgovor e, drugom prilikom. Gospođa Šrejer ka i gospodin Komak. E, govorili su o Brexitu. E, znam koliko zemlje koje imaju e, ribarstvo brinu kako će stvari izgledati vezano za Brexit, ali mi moramo nastaviti s našim planom za upravljanje e, ribarstvom. Od kako je Velika Britanija e, pokrenula članak 50 raspravlja se dakle o tome kako će izgledati odlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Stvorila je struktura sa 27 država članica za sve razine donošenja odluka na vijeću. Kao i uvijek pregovori će biti složeni. Ali već ranije u povijesti su se dogovori postizali kada bi se sve strane oko nečega složile. E, kada govorimo sada o našem konkretnom vijeću, nisu e, predviđene nikakvi pregovori u radnoj skupini vijeća za ribarstvo. Gospođa Toma pitala je o budućnosti e, Fonda za e, pomorstvo i ribarstvo. Rokovi su vam poznati. U sljedećih šest mjeseci dok mi budemo predsjedavali moći ćemo samo pridonijeti raspravama. A što se tiče e, mogućnosti napretka po pitanju novog razdoblja nakon 2020. godine, Komisija će sasvim sigurno uzeti u obzir javno mnjenje i dati novi prijedlog. Međutim, nije vjerojatno da će do toga doći u jako bliskoj budućnosti. za sada nemamo nikakvih drugih planova na tu temu, osim organizacije konferencije dionika koja će se održati u Estoniji. Gospođa Aguilera Garcia postavila je pitanje o plavoperajnoj tuni. Nadam se da ćemo kasnije ove godine imati o tome vijesti koje će biti dobre, a znanstveni će nam savjet dati da su ribari napravili što su trebali, pa ćemo, nadamo se, imati veće kvote za 2018. godinu kako bismo nadomjestili i izlov trećih e, flota. Gospođa Izabel Toma postavila je također pitanje o uredbi vezanoj za kontrolu i za rokove. Nedavno posebno izvješće revizorskog suda bit će e, proučeno za vrijeme našeg presjedanja i doći ćemo do zaključaka. Uvjeren sam da ćemo izvući iz toga prave zaključke koji će se onda uzeti u obzir u daljnjim koracima na ovu temu. Što se pak tiče procjene utjecaja, <clears throat> počet ćemo s njim 2017. godine, a komisija će predstaviti prijedlog 2019. godine. A gospođa Šrejer govorila je o selektivnosti i o inovacijama. Inovacije su naravno uvijek dobro došle, potrebne su svugdje. smatram da je važno da inovacije ne ograničavamo e, tako što e, donosimo e, propise te da propise koje donosimo budu temeljeni na dobrim savjetima. Postoje inovacije o ribolovnom alatu, a isto tako i o selektivnom alatu u uredbi o tehničkim mjerama. Mislim da sam ovim pokrio sva postavljena mi pitanja i hvala svima na svim pitanjima i primjedbama. Hvala lijepa gospodine ministre, odgovorili ste na e, određen broj pitanja, neka ipak e, ostaju otvorena. Nisam siguran da ste nam eh, eh, rekli nešto o onim sredstvima u okviru fonda koji nisu za sada, koji neće biti raspoređeni. Nadamo se da će oni završiti ipak u domeni ribarstva. Kao što je puno važnih tema, eh, o kojima ćemo morati zajednički raditi. Hvala vam lijepo što ste jutros došli na naš sastanak i e, zahvaljujem u ime svih mojih kolega. Želimo naravno da vaše predsjedništvo bude uspješno. Mi ćemo s naše strane učiniti sve što možemo kako bi do toga i došlo. Thank you and, uh, Hvala lijepa i vama. E, još jednom ponavljam za slučaj e, da netko od vas e, smatra da nije dobio odgovor na svoje pitanje, uputit ćemo ga napismeno.